Rozpoczynamy głosowania. Započnemo s glasovanjem. Pitanje o podržavanju poslovnika, gospođa Intfeld. Hvala, gospodine predsjedavajući. Samo kratko, poštovani kolege, upravo smo čuli obraćanje predsjednika Komisije Afričke unije, što mislim da je bio doista važan događaj i Tom prigodom e, želim uputiti zahtjev e, vodstvu ovog doma jer smo prije nekoliko dana saznali da dr. Mukwege, koji je dobitnik nagrade Saharov, više ne uživa punu zaštitu UN-a. Prošloga mjeseca jedan od njegovih suradnika je divljački ubijen, a i drugi suradnici su dobili prijetnje tako da bih pozvala ovaj dom, a i gospođu Mogherini da iskoristi sve svoje veze, da se pobrine da se doktora zaštiti zbog e, djelatnosti koju obavlja. Hvala. Dziękuję bardzo, poseł. Hvala. Primili smo to na znanje i razgovarat ćemo o tome sa gospođom Mogherini. Gospođo Gomez. Želim također iskoristiti ovu priliku kako bih e, zamolila za vašu potporu, kako bismo u ime doma pozvali meksičke vlasti da skrenu pozornost na ubojstvo Javiera Valdesa Cardenasa, jednog novinara koji je rasjetio slučajeve trgovanja druge, korupcije i e, krijumčarima ljudima u njegovoj zemlji. Brutalno je ubijen jučer kako bi se obeshrabilo i druge novinare da nastave njegovim putem. Tako da bismo htjeli pozvati ovaj dom da oda počast sjećanju na njega, a pozivamo mesičke vlasti da privedu pravdi počinitelje ovog eh, neizrecivog dijela. Hvala. Također smo to primili na znanje i uputit ćemo to u daljni postupak. Hvala. Dame i gospodo, ako mi dopustite da uštedim nešto na vremenu, neću čitati nasove izvješća jer to već imate pred sobom, tako da ću samo spomenuti naziv autora izvješća. Dakle, imamo poimenično glasanje o izvješću Šolca, otvoram glasovanje. Dziękuję. Zamykamy głosowanie. Hvala, zatvaram. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju. Sljedeće izvješće gospodina Prede. Poimenično glasovanje, Otvaram glasovanje. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Hvala. Zatvoram. Usvaja se čestitka izvjestitelju. Sprawozdanie pana posła Zdechowskiego. Izvješće Zdehovski, ponovno pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram. Usvaja se čestitke i izvjestitelju. Vidim da je zastupnik vrlo skroman i tako i prihvaća čestitke, a sada izvješće RUAS, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Przepraszam, czy pan poseł sprawozdawca chciał... Ispričavam se, želite li uzeti riječ, zastupniče Ruas? Evo, samo kratko, gospodine predsjedatelju. Želim samo istaknuti važnost ovog međunarodnog odbora Riječ je o tijelu koje je nadležno za osnovne proizvode od pamuka u kojem imamo 27 zemalja, članica i proizvođače i potrošače i ovaj odbor je jedan od malobrojnih tijela u kojem Europska unija nije članica, iako je članica drugih tijela poput Međunarodne organizacije za proizvode poput šećera, ulja i kakaa. Tako da nam nije jasno kako to da Europska unija nije članica ovog Međunarodnog savjetodavnog odbora za pamuk i nadam se da ćete usvojiti ovo moje izvješće, naročito s obzirom na ono što se dogodilo u nadležnom odboru. Hvala. Otvoram glasovanje, poimenično glasovanje. Zamykam głosowanie. Hvala, zatvaram. Osvaja se. Čestitke izvjestitelju. Izvješće Ferhejen, opet poimenično, otvoram glasovanje. Dziękuję, zamykam. Hvala, zatvoram. Šijento, Gratuluję pani posłanki. Usvaja se, čestitke izvjestiteljici. izvješće Pitera. Amandman broj šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Hvala, usvaja se. Amandman broj deset. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Zamykam głosowanie. je zatvoreno. Odbija se. Amandman broj 11, koji je za? Protiv? Mislim da je usvojeno. Hoćemo li provjeriti? U redu. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo otvoran glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman šesti za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Budući da je šestnja amandman usvojen, ne razmatra se izvorni tekst prvi i drugi dio, amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Hvala. Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman četvrti, tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 14. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman sedmi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija. Amandman prvi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman drugi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman osmi za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamykam głosowanie. Zatvaram. Odbija se. Amandman deveti. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ali upravo smo provjerili. Sada rezolucija u cijelosti, poimenično. Otvoram glasovanje. Zamykam głosowanie. Zatvaram. Usvaja se. Čestitke izvjestiteljici. Sprawozdanie pani poseł Borzan. Izvješće Borzan. Poprawka numer dwa Amandman drugi. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 65. izvornog teksta. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman treći za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Ispričavam se, ovo je prvi puta da predsjedavam tijekom glasovanja. Nadam se da ću brzo učiti. Sad 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 115. Izvorni tekst Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 117. izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odrzucone czy sprawdzamy? Odbija se ili ćemo provjeriti? Provjera.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 Usvaja se. Uvodna izjava D. Izvorni tekst u dva dijela. Tko je za? Prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvoram glasovanje.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 Usvoja se čestitke izvjestiteljici. Pani Begin. Sada izvješće Begin. Imjenne. Otvjeram glasovanje. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zamykam głosowanie. Przyjęte. Zatvoran glasovanje usvaja se. Čestitke izvjestiteljici. A sada ćemo imati dvominutnu pauzu iz tehničkih razloga. Hvala svima na pomoći u uvođenju ovog glasovanja. Dakle, ponavljam, dvije minute pauze. Nadam se da će se do tada svi smiriti i smjestiti, pa ćemo započeti sa obrazloženjem glasovanja.